I Ovom obavješću kojem je najavljena odluka o sankciji gospodina Beja slijedi slijedi, e, dakle objavljena je slijedom utvrđenih činjenica. A sada krećemo sa glasanjem.